Nadležni odbori su usvojili e, sve izmjene koji vrijede ako se unutar 24 sata od kluba zastupnika ili barem od 40 zastupnika ne podnese zahtjev da se to izmijeni. To ćete naći na sansi indirekt na e, indirektnoj sjednici na websetu. Ja ću utorak skupa sa predsjednikom vijeća potpisati pravni akt koji je usvojen prema normalnom zakonodavnom postupku. Taj pravni akt će biti u zapisniku sa ovog zasjedanja plenarnog parlamenta objavljen. A sada prelazimo na dnevni red i na plan rada. Prema članku 49 je